prati i razvijati Europsku uniju kao istinski i potpuni mirovni projekt. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine povjereniče. Ovime zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Ne, zaključena je rasprava. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Od SD kluba sam e, dobila zamolbu za imenovanje parlamentarnih delegacija i ovaj e, dokument će biti unesen u zapisnik ovog zasjedanja, a ako nema nikakvih protivljenja i onda će ta e, imenovanja biti odobrena. A sada prelazimo na raspravu o društvenom stupu ekonomske i monetarne unije. Dajem ponovno riječ povjereniku Renu. Gospođo predsjednice, poštovani zastupnici, Komisija je zajednički pod vodstvom e, gospodina Barosa razradila prijedloge za jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. Smatramo da je to upravo relevantno za funkcioniranje eurozone uz poštivanje sveobuhvatnog programa za Europu sa 27 i 28 članica. Moramo učiniti sve što je našoj moći kako bismo nadvladali krizu nezaposlenosti. Europske institucije trebaju naravno raditi u okvirima svojih ovlasti i također svaka zemlja članica treba raditi također na svojem području i savladavati postojeće izazove kao što to mora činiti i Europska unija. Naš politički mix se usredotočuje na oporavak, održivi rast i stvaranje održivih radnih mjesta. Rast je umjeren i vjerojatno će ostati takvim. U politici je bitna konsolidacija javnih financija koja se nastavlja iako možda nešto sporim ritmu s obzirom na sadašnju gospodarsku konstelaciju. Trebamo i dalje omogućavati nastajanje novih radnih mjesta. Potrebne su nam e, aktivne tržišne politike, naročito za smanjenje nezaposlenosti mladih i u tom e, smislu e, program za jamstvo za mlade je ključna inicijativa. S obzirom na socijalnu dimenziju gospodarske i monetarne unije, Želim e, se usredotočiti na iznalaženje načina kako bismo tu dimenziju što bolje uključili u sadašnje gospodarsko upravljanje. Primjerice, možemo jačati nadzor nad e, zaposlenošću e, unutar europskog semestra također postupak e, za rješavanje makroekonomskih nesrazmjera sa bodovima se može dalje proširiti, naravno uz zadržavanje ciljeva ovoga postupka. A na taj način bismo mogli redovno analizirati stanje sa zaposlenošću i socijalnoj u socijalnoj politici uz prepoznavanje onih politika koje najbolje ublažuju društvene probleme i poboljšavaju zaposlenost. Poboljšani nadzorni sustav može omogućiti bolju koordinaciju politika uz omogućavanje rješavanja sadašnjih izazova na brži način i također uz bolju integraciju socijalnih dimenzija u ukupnu politiku. Osim toga, može se učiniti još više s obzirom na učinkovitu raspodjelu financijskih instrumenata koji su dostupni na europskoj razini kako bismo ublažili socijalne e, neprilike u zemljama koje su posebno pogođene ovim e, procesom. To također podrazumijeva i potrebu da osiguramo i dosta sredstava iz Europskog socijalnog fonda za e, nadvladavanje društvene marginacije i siromaštva. Nedavno novi program za strukturni fond i sredstva iz istoga se mogu također usmjeriti u jačanje socijalne dimenzije Europske monetarne, e, gospodarske monetarne unije. To se naročito odnosi na raspodjelu i reprogramiranje sredstava kojima je namjera financiranje radnih i socijalnih politika kojima je cilj povećanje zaposlenosti kao što je predviđeno u našim e, preporukama za pojedinačne zemlje. I na kraju prodebljenje gospodarske i monetarne unije zahtjeva istinski integrirano tržište rada bolju e, slobodu kretanja radnika koja je naravno u ovom kontekstu bitna radi potpunog funkcioniranja unutarnjeg tržišta dakle kako bi radnici mogli nalaziti radna mjesta i kako bismo podigli zaposlenost na veću razinu. Smanjenje troškova mobilnosti i također nadodavanje prepreka tome diljem Europe može nam pomoći naročito u rješavanju nezaposlenih i mladih koja je naročito visoka u određenim zemljama i regijama. Komisija je već počela važne inicijative po tom pitanju i u tome računam na vašu podršku i na podršku vijeća. I na kraju, gospođo predsjedavajuća, poštovani zastupnici, također vjerujemo da uključenje i sudjelovanje socijalnih partnera u političkim raspravama kao dio tog procesa je svakako od ključne važnosti za ostvarenje socijalne dimenzije monetarne unije. To je važno ne samo kako bi se svi osjetili vlasnicima gospodarske politike, nego kako bismo poboljšali i učinak političke koordinacije u eurozoni. Zato moramo jačati socijalni dijalog na europskoj i na nacionalnoj razini. Hvala vam. Hvala gospodine povjerniče. Sada nastupaju klubovi zastupnika. Najprije gospodin Man za Europske pučane tri minute. Hvala gospodine predsjedavajuća. Dragi kolege, gospodine povjerniče, privukli ste pozornost na činjenicu kako moramo zajednički iznaći rješenja za izlazak iz recesije te da države članice moraju ostvariti ono što kažu. Dovoljno da pomislimo na europski semestar, to je moguće jedino ukoliko to bude osnaženo i ukoliko Europski parlament bude igrao veću ulogu. U ostalom rasprava koja je vođena, dokaz je tome Europska monetarna unija snažna je jedini preduvjet kako bi se to ostvarilo iz razliku od onoga što je rečeno e, treba postojati jaka ekstremna vrijednost eura kako bi se moglo stvarati nova radna mjesta i gospodarski razvoj gospodarska i financijska unija to omogućava i omogućava financiranje dobrobiti i socijalne zaštite. To su Dakle, lekcije koje moramo iz ovoga izvući jeste da gospodarska i monetarna unija i gospodarski rast idu jedno uz drugo i ukoliko to želimo ostvariti, moramo prekinuti sa umjetnim proturječnostima, bilo da se radi o mjerama štednje ili nečem drugom. Dakle, trebamo prekinuti s tim ideološkim raspravama zemlje članice moraju smanjiti svoj javni dug, ali su potrebne i reforme, čak i ako, su, ako ih je teško provesti, ali ako se kasnije vidi da je novac utrošen za obučavanje ljudi za budućnost, onda će nam svima biti lakše suočiti se s budućim problemima. U nekim zemljama te reforme su provedene, druge zemlje to tek trebaju uraditi. treba e, pučanstvu objasniti da je to nužno. Ukoliko jedni imaju, ako su prosperitetni, onda to moraju, trebali bi to dijeliti s drugima koji nisu jednako prosperitetni. prosperitetni. Mladima trebamo pomoći kao i onima koji su isključeni iz društva i trebamo im objasniti da oni nisu isključeni. Naime, raspolažemo socijalnim instrumentima, imamo Europski socijalni fond koji se ne smije smanjivati, gospodine povjereniče. Europska unija nije samo konkurentnost uspješnih tvrtki, uspješnih na svjetskoj razini, već je potrebno pružiti mogućnost razvoja pravoj socijalnoj politici i ljudima se mora pomoći na tržištu rada, a takvi signali bi Europskoj monetarnoj uniji dali e, neophodne signale. PS, dvije minute. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, 14.12. ste dobili e, program za izradu jednog projekta s gospodinom von Rompojem. Taj projekt e, je sadržao četiri prijedloga, vama su uručena prosljeđena dva i odbija se dakle da se počne raspravljati o tekstu koji mi očekujemo, a u kojem se govori o socijalnim pitanjima. No ono što ja mogu utvrditi glede nezaposlenosti u Europskoj uniji, ta situacija označava neuspjeh vaše politike, a čutnja kolege u vezi sa socijalnom e, dimenzijom gospodarskog i e, monetarne unije e, označava neuspjeh komisije gospodina Barosa. Vi se nećete izvući iz neuravnoteženosti u kojoj se nalazimo. Tu nije makroekonomska neuravnoteženost u pitanju. Prestanite biti usredotočeni samo na deficit i na dug društvena nejednakost, neravnoteženost je također primjer. Ponekad najbolji i najgore dobivamo od eh, SAD-a. Pogledajte kako su Sjedinje američke države izgradile svoje gospodarstvo. To je sa ekonomskim stabilizatorima. E pa mi od vas tražimo da napravite isto i na socijalnoj razini u Europskoj uniji, jer ta eh, kriza je također eh, ekonomska i socijalna i nećete izaći iz te socijalne krize ukoliko ne izgradite automatske stabilizatore koristeći se minimalnom potporom za nezaposlenost. To je pravedna mjera, učinkovita i ona će vam omogućiti da ispravite te neujednačenosti, socijalne neujednačenosti koje upravo ne uspijevate riješiti. Nakon drugog svjetskog rata bili smo u kriznom razdoblju koje je bilo skoro jednako ovom sadašnjem i upravo država blagostanja je pomogla da se izađe iz tog problema i vi sada imate mogućnosti ukoliko to predsjednik Barozo hoće čuti da napravite jednako, a embrion za to metak je taj su ti stabilizatori. Mi od vas tražimo da to uradite. Ne od vas osobno jer nemamo povjerenja u, u vas, već od cijele komisije da se napravi naprave ti stabilizatori radite na tome. Vi ste prethodne neke dobre ideje u startu odbacili. Treba ova komisija da se pripremi za rad sa zelenom knjigom na izradi projekta za sljedeći saziv. Hvala vam gospođo Beres, sada riječ ima gospođa Harkin. Hvala gospođo predsjedavajuća. Pa, evo kao što vidim, postoje neka priznanja društvenog stupa. E, gospodin Andor je rekao u siječnju da društvena dimenzija e, gospodarskog i financijske unije je od ključnog značaja i da se to može jamčiti samo ako solidarnost, disciplina e, budu istovremeno primijenjeni. To je istinito, ti koraci nisu provedeni istovremeno. Da, čuli smo puno toga o fiskalnoj disciplini, ali solidarnost i legitimnost su vjerojatno teško pali onima čiji su depoziti bili e, u na Cipru ili Grcima koji su ostali bez zdravstvenog osiguranja ili među milijunima mladih diljem Europe koji nemaju posla. Dakle, što se dešava, kakav je napredak, evo, pogledam malo što se dešava sa fondom za globalizaciju, fond koji treba pomoći radnicima koji je u potpunosti srezan, tijekom pregovora, a mi sada nastavimo pregovorima nešto napraviti, ali ništa od toga. Gledam za e, pomoć u hrani za najsiromašnije. Ništa ni od toga. Veliki broj e, ljudi koji gladuju u Europi, to je stvarnost, to je nevjerojatno i ne mogu vjerovati da neki e, članovi vijeća kažu građanima EU da ne žele popuniti taj fond. Što, kak, što se tu govori o europskom socijalnom modelu? A, na primjer, ako se osvrnemo i na potporu za mladež, tu se radi samo o preporukama. Što to treba značiti i koja je to poruka upućena svim mladima koji su bez posla diljem Europske unije? Dakle, europske institucije ne, ne rade zajedno, ne surađuju kako bi rješav, rješavali te probleme. Da, povjereniče, vi ste rekli da treba učiniti ono što je potrebno da se izbori s nezaposlenosti, ali činjenica je da ako sada pogledamo e, kakva je situacija, veliki raskorak između riječi i dela. Hvala gospođu Harkin. Sada ima riječ e, gospođa se na dvije minute. Gospođo predsjedavajuća, e, petog komesar povjerenik Andor je imao ohrabrujući govor uvezenoga što sve trebamo uraditi ja se u potpunosti slažem s onim što je rekao. Evo, već tri godine smo utrošili dosta vremena da budemo discipliniraniji što se tiče proračuna i gospodarske situacije, ali nažalost i suviše često zaboravljamo solidarnost. Dakle, ja sam bila ohrabrena e, tim vijestima u vezi s fondom e, za borbu protiv nezaposlenosti, ali to bi trebalo početi odmah sada, a ne na dugoročnoj razini i ohrabrena sam time što je komisija priznala da treba ne samo ispraviti situaciju na gospodarskoj razini, već i na socijalnoj razini. Nažalost, e, komisija je bila zasljepljena e, na toj razini kada je uspostavljen paket šest mjera postoji još e, niz stvari kao što su nezaposlenost i slično o kojima treba raspravljati, ali način na kojem će se, na, kako će biti ocjenjivane zemlje e, su brojne, a konkurentnost e, i rezultati su takvi da, su, da je povećana nejednakost i bojim se da sada postoje dva paralelna procesa, jedan koji izaziva gospodarsku neuravnoteženost sa velikim posljedicama na temelju kojih će e, države članice određivati svoju e, politiku, a na, s druge strane postoje neke socijalne mjere, neke blage socijalne mjere, koordinacija, nekoliko elemenata, ali to ništa nije značajno. Dakle, ja bih stvarno volila znati kakve, kakvi su planovi komisije. Da li će ovaj e, socijalni stup biti nešto važno u radu komisije i da li će se surađivati s parlamentom kako bismo došli do tog scoreboarda koji će stvarno uzeti u obzir siromaštvo, nezaposlenost i društvenu nejednakost. 2 minute 30, gospodin Bizoto. Hvala vam, podaci od prošlog svibnja su jasni. Objavio ih je Eurostat i dalje se bilježi negativan rast. Zajednička valuta nije spremna na ovu krizu. Europska unija je mislila da može spasiti ono što se ne spasiti ne može. Svalila se kriva, krivnja na zemlje članice i to je uzrokovalo tešku situaciju za građane. Događa se da škole i su neki sudovi nemaju papira, onda bolnice nemaju zalihe lijekova. U Italiji 13,2% stanovnika, oko 7 milijuna stanovnika živi u siromaštvu. U mojoj regiji, u Venetu, milijun, na milijun i 800 tisuća stanovnika, velik broj se suočava sa siromaštvom. Jednaka situacija sa Španjolskom. Govorimo o teškoj kriznoj situaciji koja se pretvara u tragediju. Postoje poduzetnici koji su glave obitelji koji si oduzimaju život u Italiji. Politika štednje je propala, rezovi u javnoj potrošnji nisu doveli do željenog rasta i vuku zemlje eurozone u još veću depresiju. Kako bismo dali budućnost ovoj Europi moramo pronaći hrabrosti da ostvarimo ono što govorimo. Moramo se boriti protiv negativnih trendova, protiv lošeg zakonodavstva kog nalazimo u zemljama članicama. I moramo zaštititi svoju, svoje obrtništvo i svoju proizvodnju i reći da to nije zlo za naše jedinstveno tržište. Hvala vam, zastupnica Matijas. Hvala vam, predsjedavajuća. Gospodine povjereniče. Budimo realni, postoji socijalni stup, ekonomske i monetarne unije, međutim on uništava društveno tkivo. Europske institucije radile su na uštrb naroda. Prisjetimo se samo rezova plaća, rezova u socijalnom sektoru. Rezultat svega toga je velika nezaposlenost, siromaštvo, nejednakosti koje se povećavaju i to je naša stvarnost. Dakle, svakog puta kada komisija govori o rastu i stvaranju novih radnih mjesta, ono što zapravo vidimo na terenu je eksponencijalni rast nezaposlenosti. Svaki put imamo sve više ljudi koji čekaju redovima u zavodima za zapošljavanje. Dakle, i vlade i komisije, i komisije moraju prestati govoriti da je moguće stvoriti Europsku e, e, monetarnu uniju samo slobodnim tržištem, jedinstvenim tržištem. Ne možemo više trpiti ovu situaciju i ne možemo djelovati bez političke volje. Hvala gospođo. Hvala gospođo Matija, sada gospođa Ferrera, minut 30. Gospodine povjereniče, Prisutnost unutarnje neravnoteže se ogleda i u razinama nezaposlenosti. U Grčkoj 60% mladih ne radi, u Španjolskoj 57%, u Portugalu 40%. To su posljedice krivih politika koje su bile nametnute, koje se ostvaruju. Mijenja se poduzetnička klima i to nagore, nemoguće uskladiti javnu potrošnju kada se smanjuju porezna davanja, porezni prihodi, to sve zbog ove recesije te je nemoguće srednjoročno povećati konkurentnost kada imamo velik broj ljudi koji se nalaze izvan tržišta rada. Želim znati kada će povjerenik ovom domu predstaviti ono što što će se, što se zaključilo još u prosincu 2012. Dakle, mjere koje se tiču socijalnog stupa koji će se baviti zapošljavanjem, mjerama protiv siromaštva koja će donijeti korektivne politike, zato što e, nezaposlenost ne može biti dio sanacije i dio rasta. Ona je jednostavno rezultat politika štednje. Hvala vam. Vam po gospođe Bilbao nema, ima riječ ima zastupnik Blum. Hvala vam. Slušajući ovu raspravu, bilo je zanimljivo primijetiti da ovaj dom uvijek misli da je vani jedno stablo na kojem raste novac. Međutim, to nije tako. Slušamo o siromaštvu i nezaposlenosti. A možete li mi reći zašto? Imamo suludi sustav korporativne i socijalne zaštite. To je propali posljedatni eksperiment. Imamo situaciju u Jedinom kraljevstvu gdje plaćamo mlade ljude da ne rade, plaćamo druge ljude da obavljaju njihov posao, dakle jednostavno ubacujemo novac eh, u sivu zonu naše ekonomije, imamo visoki PDV, velike prihode od poreza koji zapravo onemogućuju gospodarstvu da se oporavi. Jedini način izlaska je rast, a mi radimo sve što možemo učiniti kako bismo zaustavili gospodarski rast. Ako nije u pitanju socijalna, socijalna zaštita, onda govorimo o korporativnoj zaštiti, imamo kronični kapitalizam. Imam prijatelje u Yorkshireu sa velikim zemljištem koji dobivaju novac iz zajedničke poljoprivredne politike koji dobivaju novaca da ništa niti ne rade. Naravno da nećemo izaći iz krize koristeći i dalje ove mjere. Moramo se riješiti poreza, moramo se osloboditi ove rak rane i moramo pomoći mladim ljudima da se dokopaju radnog mjesta. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Tusas. Dakle, hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, uvijek e, govorimo o interesima radnih i ljudi kao što je to, kao da je to struktura Europske unije. To je zapravo e, način za maksimalizaciju profita. Takozvani socijalni stup Europske unije i monetarne unije pokazuje slabosti Europske unije. Prava radnika se mijenjaju i postaju zapravo beznačajni ritual kada je riječ o socijalnoj sigurnosti, ljudi nemaju od čega živjeti, imaju male mirovine, malo ih je zaposleno, mnogo ih je ispod granice siromaštva i mnogi zbog toga su zapravo iscrpljeni. Kada je riječ o produbljivanju Europske monetarne unije, to će učiniti samo Europu još reakcionarnijom i ojačat će monopol poslodavaca nad radnicima u Europskoj uniji u cijelom svijetu. Zamisao da je Europska unija nešto što može promijeniti stvari zahvaljujući svojoj arhitekturi, a da ona više nije zapravo nešto što se protivi ljudskoj ideji, je pogrešna. Hvala vam lijepa, gospodin Sarkas, dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Dozvolite mi da kažem da vaša prisutnost i vaše riječi izazivaju nama veliki nemir. Nadali smo se da ćemo usred najveće krize u Europi vidjeti ovdje nadležnog povjerenika. Zato jer se nalazimo ovdje u krizi koja je prouzrokovana nesrazmjerom, zato jer nedostaje socijalna dimenzija i razočarani smo vašim riječima, zato jer smo očekivali mjere, korake i rokove kada je riječ o sastanku vijeća u lipnju, ali čuli smo samo prazne riječi bez ideja. Smatram da te riječi, te ideje postoje, ali jednostavno nisu prošle na kolegiju. Zato jer vijeće još ne razumije da smo u dramatičnoj, u kritičnoj situaciji gdje gdje je nedostatak socijalne dimenzije protivan ugovorima i to pokazuje da gubitak djelatnosti i ukupne potražnje Europske unije dovodi do gubitaka radnih mjesta i nedostataka također i sredstava što uzrokuje krizu, a to također uništava socijalni kapital. Mi krvarimo naši mladi sada su prisiljeni napustiti Europsku uniju. Vi, gospodine povjereniče, niste shvatili situaciju, samo umnožavate probleme i time stvarate golemi ukupni problem, ne samo od socijalne nego i političke prirode. Trebaju nam pokazatelji, treba nam politika socijalnog upravljanja koja bi bila na istoj razini gospodarskog upravljanja. Odbor za e, socijalnu zaštitu treba imati istu važnost kao i ECOFIN moramo imati socijalnu politiku kako bi imali zdravo gospodarstvo. Trebaju nam razni multiplikatori, trebaju nam automatski stabilizatori, treba nam e, sustav budućnosti gdje će se socijalna dimenzija poštovati kao što stoji u ugovoru, gdje će ona imati istu važnost kao i gospodarstvo i financije. Hvala. A sada gospodin Koferati. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, ova dugačka kriza nam zapravo otvara da problema, odnosno stalni gubitak radnih mjesta i povećanje nezaposlenosti, a druga konstanta je povećanje siromaštva. Siromašne osobe, osobe koje nemaju dostojanstvene životne uvjete su porasle i sada su u velikom broju u ovom dijelu svijeta. Dakle, zbog toga moramo očekivati od komisije akciju koja će nam pomoći da riješimo ta dva problema, ali to nije tako. Prosto nam samo put e, izvanrednih ulaganja, ali taj plan se nikad nije ostvario. Kada govorimo o socijalnom stupu o kojem govorimo jutros, potrebni su nam novi instrumenti koji će zaštititi one najpotrebitije, najslabije kada izgube posao ili kad ga ne mogu naći. Dakle, socijalna kohezija je bitan čimbenik konkurentnosti, a bez toga u ovom dijelu svijeta ćemo doživjeti urušavanje i nećemo ostvariti pozitivne rezultate ni danas ni u budućnosti. Ja se nadam da ćemo uskoro promijeniti smjer, ali to još danas ne vidim. Hvala, gospođa Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče Ren, Reći ću to vrlo izravno. Potreba nam je ova socijalna dimenzija i to odmah sada i točka. Države članice Europske unije se sve više udavljavaju međusobno, one tije se sve više bogate, one siromašne su sve siromašnije, a pate zbog toga oni najslabiji. Gospodine povjereniče, drago mi je što ste ovdje da bi razgovarali gospodarstvo, ali htjela bih vidjeti ovdje povjerenika za socijalna pitanja, dakle i ministri za socijalna pitanja trebali također tu više sudjelovati, ne samo oni iz Ekofina, dakle Žao mi je što je vijeće odsutno iz ove rasprave. Osim toga, na kraju socijalni stup je i sam po sebi ulaganje. Trebamo poduzeti mnogo u tom smislu, ali to je ono što potpuno nedostaje. Govorim tu o provedbi ugovora iz Lisabona, morat ćemo ga jednoga dana u potpunosti ostvariti i imati također i e, socijalno, tržište. Socijalno tržište Sada gospodin Darden na dvije minute. Hvala vam. Gospodine povjereniče, drago mi što je ovaj e, socijalni stup ekonomski materijalni je ugledao svjetlo dana. Vjerojatno bi to trebalo pomoći građanima da ponovno dođu do povjerenja uz veću solidarnost. Ja ću se usredotočiti na socijalni minimum u Europi. Mi to tražimo već određeni niz godina, i konkretno minimalne prihode u cijeloj Europi koje je već prije tri godine taj zahtjev podnesen. Zatim minimalne mirovine koje smo eh, o toj temi u zelnoj plavoj knjizi eh, proslijedili. Zatim minimalne plaće, osobito u Njemačkoj kada je bilo riječ o socijalnom dumpingu između europskih eh, zemalja. Vrijeme u Europskoj uniji ima drugčiju vrijednost, ono je dosta sporo, uvijek treba vremena da se uvjeri da je parlament ima u pravu, no koliko će trebati vremena da se ustanovi da postane solidarnija politika. Hvala gospodine Darden, sada ima riječ na minutu gospodin Gutierrez Prijeto. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, Započeli ste današnju raspravu govoreći da je komisija u potpunosti svjesna da se mora, da mora dodatno raditi na socijalnoj razini. No tko vas To je moje pitanje. Dakle, sigurno vas parlament ne spriječava u tome. Mislim da komisija još uvijek nije shvatila koliko je situacija teška niti je svjesna koliku ambiciju treba imati kako bi se, koliku želju da se izađe iz krize. Vi niste shvatili što se dešava u Uniji. Vi ste izrazili strategiju, ekonomsku strategiju suprotnu onome što je potrebno u Europi. Vaša strategija povećava recesiju, gospodarsku razliku između zemalja i e, razliku između naših sugrađana. Zatim usporavate, odnosno kočite sve ekonomske mjere koordinacije, financijske koordinacije koja je počela popravljati situaciju. I na konačno odbijate sve socijalne zahtjeve koji su ovdje spomenuti, mislim na socijalnu uniju. Niste se ni usudili bilo kakvu komunikaciju iznijeti po tom pitanju. Dakle, gospodine povjereniče, ovaj parlament se ovdje ne igra, ne zabavljamo se mi. Mi želimo raspravljati o načinu izlaska iz krize, a vi pravite neke govore koji ni o čemu ne vode računa. Treba raspravljati o socijalnim indikatorima, o e, jamčevini za mirovinu, o minimalnoj plaći, o fondu za socijalnu koheziju. Treba nam ekonomska vlada. U suprotnosti jamčim vam da će nas biti stvarno puno predsjedavajuća prekinula govornika. Gospođa Bilbao Barandika ima minuti 30 i bit će zadnja prije procedure e, spontanog javljanja za riječ. Hvala vam gospodine povjereni, gospođo predsjedavajuća. Europska i ekonomska i monetarna unija mora biti osnažena i to je identitet naše unije, to je način da se radi, da se djeluje, da se evoluira i to je zajednička svjetska referenca. Europa je zasnovana na određenim vrijednostima. Europa je zajednica za ljude i načelo e, socijalne kohezije osnova je na kojoj, se, na kojoj počiva strategija za 2020. godinu. Ekonomska i monetarna unija je instrument koji služi da se to održi. Sredstvo za borbu protiv e, dumpinga, protiv spe, financijskih spekulacija. Sada trebamo ponovno doći do te Europe koja je izvorno pošla od namjere da poštuje prava svojih građana. Europska e, financijska i monetarna unija može uspjeti samo ukoliko bude imala ljudsko lice zasnovano na povjerenju, na e, poštovanju svih sudionika u toj Europi. Nužne su norme koje će nas ujediniti u borbi sa svjetskim izazovima, a istovremeno moramo raditi na onome što nas ujedinjuje. Moramo se uključiti u taj rad, vratiti se na osnovu naših projekta. I gospodine povjereniče, na osnovu onoga svega što ste rekli danas, moram vam reći da ne, smijete zaboraviti one koji pate danas u Europi. Prelazimo sada na proceduru spontanog javljanja za riječ, eh, cash i dajem riječ gospođi Žazlovijevskoj. Minutu. E, gospođo predsjedavajuća, do sad e, ono što je rečeno o Dakle, do sad nije raspravljano o ključnim stvarima jer smo se bili usredotočili na financije, na sprječavanje krize koja je izazvala gospodarsku krizu koja, koju vidimo u, u Španjolskoj i drugdje. Ovdje se radi o nečemu što je od strateškog značaja iz dva razloga. Najprije mora se ponovno povratiti gospodarski rast u Europskoj uniji. Kratkoročne mjere moraju biti, biti paralelne sa Europskom strategijom za socijalna ulaganja. K tome socijalna kontrola mora biti istovremeno stvorena kako bi se kontroliralo gospodarstvo, kako bi e, bolje bile stavljen pod nadzor i pod kontrolu aktivnosti u europskim zemljama članicama. E, zatim, ono što je bilo naša komparativna prednost, to se danas naziva socijalnim dumpingom i potiče druga pitanja, ukoliko želimo dugoročno nešto rješavati, ovo može izazvati bolju konvergentnost u budućnosti. Hvala. Gospodin Dorije. Gospodin Ren je eh, i dalje eh, inzistira na eh, strogoj štednji. Mi smo vidjeli kakva je situacija u zadnje vrijeme, stvorena je ekonomska stagnacija, sve veći broj nezaposlenih i to su bile izravne posljedice onoga što je rađeno, situacija s javnim zaduž, javnom zaduženosti još gora. Konvergentnost, instrument za konvergentnost e, i konkurentnost e, između zemalja članica predsjedavajuća predsjedavajuća, molim vas da budete malo sporiji jer je prevoditeljima teško da vas e, prevedu. Dakle, budite sporiji. Instrument za konvergenciju i konkurentnost koji su zasnovani na bilateralnoj suradnji između komisije i e, zemalja članica će neće ispoštovati demokratski postupak niti europske orijentacije za smanjenje plaća to će jednostavno izazvati dodatne dodatno smanjenje e, plaća moramo imati odgovarajuće resurse kako bismo uspostavili ravnotežu. Ovo prava ekonomska unija neće raditi bez solidarnosti. Hvala vam, ispričavam se predsjedavajuća. Hvala vam gospođo. Sada riječ ima gospodin Paška. Europska unija je unija suverenih država koje su stvorile koordiniran europsku osnovu zasnovanu na ugovorima, a mjere komisije koje se odnose na e, višegodišnji financijski okvir odnosi se na njihovu mogućnost da se raspravlja o socijalnoj politici. Mimo toga, kao što je predložio francuski predsjednik, e, njegove mjere ne mogu biti primijenjene u sklopu e, ugovora iz Lisabona. To znači da naši sugrađani moraju to prihvatiti i međutim povjerenje u europski projekt sve više i više blijedi, gubi se u našim zemljama i sugrađani smatraju da su nacionalne vlade i parlamenti e, sposobni da rješavaju njihove probleme. Dakle, centralizacija E, odlučivanja nije ono čemu trebamo težiti i možda bismo trebali da se usredotočimo na e, bolje harmoniziranu, suklađenu zaštitu određenih mjera, a ne prebaciti sve na Europsku uniju. Gospođo Karbak. Gospodin predsjedavajuća, povjereniče. Dobili smo Nobelu nagradu za mir nedavno, ne samo zbog onoga što smo napravili u prošlosti, već ako se ne varam, to je bilo i, oh, poticaj za eh, borbu sa eh, budućim problemima, a eh, morali smo se baviti isto tako i socijalnim mirom, a u komisiji imate zadatak da odgovarate na ta pitanja. Poslije jedan dokument prema kojem se mora ulagati u bogatstva, puno je stvari koje trebaju pomoći da Europa postane socijalnija, treba ulagati u zdravstvo, ne samo u bogatstvo, treba investirati u gospodarstvo, da, u socijalnu koheziju. Međutim, suprotno se dešava u ovom dokumentu koji ste nam dali. Vi pozivate zemlje članice da e, prave stroge rezove u zdravstvu. Ne, treba raditi suprotno, treba investirati u zdravstvo u zapošljavanje. Ja mislim da bi taj dokument mogao poslovati, a samo trebate vi da ga primijenite. Gospođa Jakovsa. Gospodine povjereniče, gospođo predsjedavajuća, ukoliko želimo sačuvati e, ekonomsku monetarnu uniju moramo imati uvid i u socijalnu dimenziju. Naime, mi do sada nismo valjano uzimali u obzir e, ekonomsku monetarnu uniju. Očito je da naša konkurentnost ovisi puno više o tome koliko ćemo biti u stanju da očuvamo svoj socijalni model i zadržati ljude na tržištu rada. No, što više ljudi izlazi iz tržišta rada, to je, veći naš, to je veća naša naša zaduženost i to je manja naša vjerodostojnost. Dakle, većina u parlamentu i u komisiji želi, želi da Europa bude demokratičnija i pravednija i održivija. Naime, postoje raskorac između naših raznih ciljeva, mislim da je važno da se neš, da nešto konkretno radi na e, toj pravednosti sada. Hvala sada povjerenik ima riječ za kraj. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnice, predsjednik Barroso i povjerenik Andor sam zamolio da sudjelujem u ovoj raspravi promijenio sam raspored svojih sastanaka u Briselu. Prvo smo u tijeku izrade preporuka za zemlje članice. Dajem veliku važnost agendi za socijalna pitanja i zapošljavanje te socijalnoj dimenziji monetarne unije. Želio bih komentirati na vaše primjedbe koje sam čuo u raspravi počevši sa zastupnicom Cornelisen koja se ocijenila na tablicu kako ojačati socijalnu komponentu ekonomskog upravljanja. Po meni POS postoji prostora za poboljšanje socijalne dimenzije monetarne unije, postoje instrumenti za ekonomsko upravljanje. Primjerice tu je program socijalnih indikatora koji postoje u sklopu postojećih instrumenata. Uz njihovu pomoć mogli bismo vidjeti gdje su problemi, neravnoteže i mogli bismo, zahvaljujući njima, pokrenuti korektivne mjere. Ovaj pojačani nadzor bi pomogao pri većoj vidljivosti socijalne dimenzije naših politika kada govorimo o makroekonomskim pomacima unutar Europske unije i zemalja članica. Osim toga, trebali bismo jačati nadzor zapošljavanja i socijalnih politika kako bismo vidjeli gdje su teškoće te kako ih riješiti. Vjerujem da možemo mnogo naučiti jedni od drugih unutar Europske unije. Mjerila koje se tiču najboljih praksi već uzimaju u obzir mehanizme koordinacije politika zapošljavanja i one bi mogle pomoći u razvoju eksante koordinacije. Socijalna dimenzija monetarne unije se može ogledati i u instrumentu za konvergenciju i konkurentnost a iz ovoga možemo razviti dodatnu financijsku pomoć mjerama koje će omogućiti provedbu teških reformi. Primjerice, zemlja članica koja će se obvezati da provede teške mirovinske reforme mogla bi u načelu primiti pomoć za programe cjeloživotnog učenja kako bi pomogla zapošljavanje starih osoba. Mnogi vas su se osvrnuli na ulogu socijalnih partnera, naravno. Socijalna dimenzija monetarne unije tiče se jačanja uloge socijalnih partnera. To obuhvaća njihovo sudjelovanje u raspravama o politikama, procesu odlučivanja, a to bi pomoglo da oni osjete te politike svojima, što bi povećalo učinkovitost koordinacije na razini eurozone. Uključivanje i konsultacija socijalnih partnera na nacionalnoj razini je također od ključne važnosti i mora se nadalje razvijati. To je u nadležnosti zemalja članica. U uvodnom govoru istaknuo sam da moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo se borili protiv nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti mladih. zbog toga nam trebaju kratkoročne konkretne mjere, političke inicijative, naročito u zaboru protiv nezaposlenosti mladih. Tu imamo inicijativu Jamstva za mlade, koja se temelji na dobrim praksama i dobrim rezultatima, na primjer nordijskih zemalja. One mladima daju priliku da im se garantira da će dobiti ili posao ili mjesto u obrazovnom sustavu ili pak neku vrstu usavršavanja što će povećati prilike za njihovo zapošljavanje te im pomoći da se vrate na tržište rada kada se popravi gospodarska situacija. Ovo je po meni najbolja praksa koja se može iskoristiti u cijeloj Europi, te se moramo bolje fokusirati na sustav garancija, odnosno jamstava za mlade. Kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru, komisija je predložila da se barem 25% novca iz kohezijskih fondova dodijeli Europskom socijalnom fondu i da se putem ESF-a sredstva povećaju za dodatnih 10%. Te je zadaća Europskog socijalnog fonda da se povećaju mogućnosti zapošljavanja, da se promovira obrazovanje, cijeloživotno obrazovanje. Povećava se socijalna uključivost i bori se, borimo se protiv siromaštva. Predložili smo da se 20% resursa u ESF uputi, odnosno dodjeli upravo ostvarivanju ovih ciljeva, to su socijalna uključivost i borba protiv siromaštva. A zastupnici Jakonsari želim reći da postoji važno pitanje koje ste istaknuli s kojim se snalažem. te se moramo osigurati da monetarna unija ima dobre socijalne temelje. Istovremeno, evropski socijalni model se temelji na poimanju da će naše ekonomije raditi na stvaranju radnih mjesta dok se istovremeno moramo osigurati da nikoga ne ostavimo za sobom, da ga ne zaboravimo, moramo svima nuditi mogućnost da se uključe na tržište rada, odnosno da se uključe u društvo. Dakle, socijalna dimenzija je od iznimne važnosti, ona se nalazi u centru naših politika i komisija će raditi na ovom prijedlogu. Hvala vam. Hvala povjereniče. Ovim je zaključena rasprava. Ovim je zaključena rasprava i prestajemo s radom do podnekada je vrijeme za glasovanje.